Good morning to everybody uh, here present and those uh, of you are remote. Um, Dobro jutro svima, kako kolegama koji su u dvorani, tako i onima koji će se uključivati na daljinu. Organizacijski najprije ćemo govoriti o VFO-u gdje ću ja biti prisutan, a nakon toga moram otići jer je sastanak konferencije predsjednika gdje ću ja objasniti kakva je situacija i gdje stojimo sa pitanjima vlastitih sredstava. Naravno da je vrlo važno da to objasnim na sastanku konferencije predsjednika kako bi oni znali kakva je točno situacija sada sa pregovorima vezane za VFO. Najprije ću ja reći nekoliko uvodnih riječi, nakon toga predati riječ izvjestiteljima na različite teme. Moram reći da je došlo do pomoka, e, da, da je bilo jako malo pomaka sa strane vijeća i da smo 8. listopada odlučili prekinuti e, pregovore s vijećem i komisijom i jasno smo rekli da vijeće mora dati pristojniji, bolji prijedlog koji su jučer na neformalnom sastanku dali. Dakle, nije bilo trijaloga, radilo se o neformalnom sastanku i tu je komisija dakle, sugerirala nekoliko alternativnih načina financiranja. Ono što je bitno jest da je naša glavna briga u potpunosti tu bila riješena e, odnosno odbačena, a to je da se odmah financiraju programi perjanice. Oni su međutim predali neke e, prijedloge koje ćemo rado raspravljati. Radi se o pitanjima fleksibilnosti, ali to nije toliko važno sada vezano za VFO. Jako je važno da već od 2021. godine imamo više sredstava za zeleni plan za potporu digitalnih transformacija, za izgrađivanje zajedničkih e, kapaciteta za zdravstvo, da podržavamo istraživanja, da se učinkovito bavimo pitanjima migracija, pitanjima sigurnosti te da branimo našu kulturnu kreativnost i kulturne vrijednosti. Oni su dali realni kompromis, ali koji su jako razvodnili prijedloge parlamenta. Dakle, ponudili su 39 e, milijardi koji bi omogućili da se premosti jaz koji imamo u odnosu na vijeće. A također se govorilo i o financijskoj arhitekturi. Postoje dva elementa koji su za nas ključna. Prvo, 12,9 milijardi eura od plaćanja kamanda za fondove za oporavak i otpornost. Oni su sada dio VFO-a i e, nama bilo draže da oni budu izvan plafona VFO-a. Moram insistirati također da e, izračunavanje isplata izvan tih e, plafona je opravdano e, s obzirom da se radi o izvanrednim rashodima a uključivati plaćanja kamata u VFO, što nije jedinstveni događaj, to je nešto na čemu mi insistiramo da se danas na Europskom vijeću mora o tome govoriti, a da nas zastupa predsjednik Sasoli koji će sudjelovati na tom sastanku Europskog vijeća. Dakle, tražimo da se to uzme za ozbiljno i da se dobije novi pregovarački mandat već od sljedećeg tjedna kako bi pregovori se ne samo mogli nastaviti, već e, kako bi mogli polučiti brži i dobar rezultat. Mislim da je za vas vrlo važno da saslušate kolege, članove pregovaračke ekipe, pa ću najprije dati riječ našim pregovaračima za VFO, najprije riječima Jan Olbricht koji se uključuje na daljinu. Hvala lijepa. Ja sam jučer bio na sastanku, međutim morao sam danas e, otputovati. Ono što mogu reći jest da smo zaista načinili značajan korak napred, ne samo ka ostvarivanju rezultata, već i da jasno predstavimo naša stajališta, što je vrlo važno prije današnjeg sastanka Europskog vijeća. Ne mislim da će danas eh, doći eh, to zaista na pravi dnevni red ovih e, pregovora, ali govorit će se također o mnogim političkim dogovorima. U tom smislu očekujemo od predsjednika Sasolija da na sastanku Europskog vijeća vrlo jasno izloži stajalište Europskog parlamenta, naše prioritete i metode. Što se prioriteta tiče u smislu programa, o tome će se početi govoriti ali ne još. Mi smo, jasno rekli da ono što nas zaista zanima jest da e, se e, programi od samog početka dobro financiraju. Potrebno je promijeniti status od fleksibilnosti na neki status koji neće biti fleksibilnost. Oni predlažu globe koje e, bi se zapravo uobičajeno vraćale državama članicama, smanjivale nacionalna izdvajanja i e, da se dakle radi na jačanju politika u tom smislu. Mi smo zapravo na taj način i e, radili jer e, što se tiče fleksibilnosti mi želimo da novac ostane kao dio proračuna. Prema tome to nije novina. Komisija je međutim htjela promijeniti status te, tog novca i oni su htjeli da to bude jamstvo za E, novac koji će oni organizirati za pojedine politike u godinama koje dolaze. To nije u potpunosti povezano s našim prijedlogom, jer se tu odnosi na e, situacije od jedne godine, tri godine i tako dalje, već to treba predstaviti na jedan konkretan način. Što je sada na stolu? Najprije naš prijedlog 39 e, milijardi a mi ne kažemo nešto vrlo jednostavno u stilu dajte nam novac. Mi predlažemo da zajedno nađemo mogućnost da ojačamo te programe. To je dakle ono što će biti na našem dnevnom redu i želimo ojačati te programe, naročito financijske interese i e, sve što je vezano za taj plafon i za nova vlastita sredstva želimo ojačati. E, komisija treba detaljno analizirati da li to zaista daje jamstvo da će se ti programi ojačati. Posao koji je sada pred nama je da riješimo ono što je moguće napraviti, što nije, što zapravo znači osnažiti programe, a što znači tek da ih se drugačije nazove. E, e, korištenje fleksibilnosti, a da se istovremeno, a da se zapravo daje samo e, kao privid da je to stvarno dodavanje sredstava. Hvala lijepa Jan. Mislim da se Margarita Markeš također želi javiti. Margarita, izvolite. Izvolite Margarita. Dobro jutro, dragi kolege. Jan je već rekao jednu važnu stvar, a ja jednostavno želim reći da je naš glavni cilj sada da povećamo te gornje granice, te plafone, dakle sa dodavanjem svježeg novca. Ne s fleksibilnošću, već s novim novcem koji se može e, uključiti u e, proračune i koji nam omogućuje da povećamo gornje granice. Dakle, globe jesu jedna od mogućnosti. Ono što mi tražimo od komisije da nam pokaže jasno crno na bijelo da će zaista htjeti izravno povećati plafone. Ako to se uspije, onda će to biti pobjeda za parlament jer to tražimo od samog početka. Međutim, tu je još jedna dimenzija, a to je da e, kamate dođu ispred plafona. To je bio naš prijedlog i mi smo to predlagali u rezoluciji donesenoj u srpnju. A e, predsjednik bi parlamenta bi danas trebao to predstaviti na sastanku Europskog vijeća. Poznato nam je da ova tema nije na dnevnom redu vijeća. Dnevni red vijeća je sasvim drugačiji. E, ne govore o VFO-u i fondu za oporavak. Međutim, naravno, ovo je vrlo bitno i glavna stvar za europske čelnike. Vrlo je važno da soli. govori o tome na svom, u svom govoru, jer mora postati jasno da je takvo što moguće i da je moguće nastaviti s pregovorima s njemačkim predsjedanjem. Što znači da na dnevnom redu Europskog vijeća nema dnevnog, e, na dnevnom redu dakle e, fond oporavka i e, VFO, ali u osnovi to jest na dnevnom redu i zato bi to bilo važno, a mi želimo dobiti veći manevarski prostor nakon tog sastanka vijeća. Dakle, kao izvjestitelji za VFO imamo neke stvari o kojima trebamo tražiti da se razgovara. Dakle, i o fleksibilnosti i o reviziji, jer revizija je ključna za buduće financiranje Europske unije. Hvala. Sada riječ ima Jose Manuel Fernandes. Hvala lijepa. Dakle, došlo do napretka po pitanju vlastitih sredstava. Jasno je da je zahtjev za sporazumom nešto što će se jasno e, govoriti što je vrlo važno. Potrebno je imati vlastita sredstva kako bismo mogli plaćati, e, isplaćivati i kamate i glavnicu to je vrlo važno kako ne bi došlo do negativnih e, posljedica. Važno je da e, radimo na sljedećim generacijama i da se dakle taj novac može isplatiti. Što se tiče proračunskih vlasti, jasno je da u međuinstitucijskom dogovoru parlament e, igra ulogu u svakom proračunskom postupku kako bi se taj novac mogao dodijeliti u proračun i u sljedećoj reviziji financijske uredbe e, upravo će se o tome govoriti. To je istovremeno i zaštita za budućnost, a od sada nadalje, i to ćete vidjeti u priopćenju o e, deklaraciji između parlamenta i vijeća, sa e, referencom na to u međuinstitucijskom sporazumu. Dakle, stajat će da e, komisija želi odmah prijedlog da se komisije i vijeće sastanu i da postignu dogovor o e, stajalištu na proračun i o tome kako će se to raditi sukladno članku 122. To je vrlo važno. Nadalje, u kakvoj smo sada situaciji? Nadam se da će predsjednik soli vrlo jasno danas reći da je parlament ujedinjen, da će on to reći pred Europskim vijećem. Ono što vidimo jest da ako je vijeće e, da, vijeće jednako dobro daje prijedloge kao što je vijeće vrlo dobro širenje, po pitanju širenja lažnih vijesti u medijima, već bismo dogovor bili postigli. A vidimo i da mediji varaju javno mnjenje. Ponekada čak predstavljaju fleksibilnost kao nešto dodatno. Jer oni smatraju da ono što je izdvojeno, a nije iskorišteno, da je to novi svježi novac. Tako što je neprihvatljivo, međutim, oni su to tako predstavili. To je apsolutno neprihvatljivo. Mi tražimo da se koristi ono što je odobreno. I oni na taj način pokušavaju skresati ono što je već odlučeno i što je već, na što se već pristalo. Ono što je problematično je da oni misle da čak i u fondu oporavka postoji mogućnost za neizvršavanje proračuna. To moramo jasno reći. U njihovim glavama već postoje brojke za subvencije koje se neće koristiti u onih 390 milijardi. 39 milijardi. A ono što mi tražimo je vrlo logično. Kamate su predviđanja. Ako kamate iznose više od 12,9 milijardi eura, što će se dogoditi? To će utjecati na proračun ono što mi tražimo vrlo je jasno, vrlo je ispravno i logično. Kamate se moraju izračunavati, odnosno pribrojavati izvan plafona. To je vrlo važno i sve institucije morale bi dijeliti to mišljenje. Jer vijeće misli da je to nešto privremeno i onda to stavljaju u sam proračun. Ne, kamate trebaju staviti izvan proračuna. To je sukladno ciljevima novih vlastitih sredstava koje trebaju imati e, jednaku svotu kako bi se isplaćivao dug, dakle e, e, kamate i amortizacija. Mi smo, stojimo na raspolaganju od 2000 2018. E, godine i za VFO i za vladavinu prava. Što se tiče vladavine prava, vijeće je tek odnedavno dobilo taj mandat. A sada kad postoji mogućnost da jednoklasno odluče o vlastitim sredstvima, gdje bi se moglo obratiti tržištima, to je odluka koju trebaju ratificirati nacionalni parlamenti odluka za koju uobičajeno treba godina i po do dvije godine dana, što oni rade? Oni čekaju da vide kako će se stvari razvijati. Oni kažu da čekaju VFO, e ma nije to točno. Oni moraju brzo odlučiti i moraju raditi kako bi se postigla jednoklasna odluka o vlastitim sredstvima. Jer to treba napraviti žurno. I još jedna stvar koja je izuzetno važna za kraj. Bez plana oporavka ne možemo imati e VFO koji je zapravo malen. Jer e, plan oporavka je taj koji sakriva VFO koji je malen i sva rezanja VFO-a. Ali situacija je obrnuta. Oni najprije moraju odlučiti o planu oporavka jer želimo da od 1. E, siječnja 2021. imamo i plan oporavka i VFO. Hvala, Valeri e Dobar dan svima. Hvala uistinu na ovome što ste rekli. Mnogo toga je rečeno, sad nešto vezano uz dodatna sredstva i vladavinu prava. Kao što je Jose Manuel rekao, vezano uz vlastita sredstva, naš cilj je jasan. Znači, mi želimo da u okviru plana za oporavak isto tako imamo dio e, za one koji sada ne plaćaju svoj dio koji bi trebali platiti. Možemo reći da što se toga tiče sa njemačkim predsjedništvom stvari dobro napreduju, rasprave dobro napreduju. No, razgovaramo još uvijek o kalendaru. To će biti uključeno u ugovor e, među ugovor, međuinstitucijski ugovor koji je pravno obvezujući. Parlament je prošli rujan podržao taj kalendar, taj vremenski okvir. Znači, e, vlastita sredstva 2021., 24. i 2026. godine. Zajedno sa njemačkim predsjedništvom usredotočujemo se na uključenje ETS-a Znači mi to podržavamo kao uvođenje vlastitih e, sredstava 2021. godine i e, transakcija na fina, znači porez na financijske transakcije uvođenje 2024. godine. Ono što je izuzetno važno da imamo vidljivost, posebno što se tiče omotnica. A to mora biti isto tako e, stavljeno u perspektivu sa okolišnim izazovom. Kad govorimo o vladavini prava, ja ću se vratiti na ucijene vijeća. Dakle, vladavina prava. Znamo da imamo jedan prijedlog na stol od strane njemačkog predsjedništva i da pregovori mogu početi, no taj prijedlog je jako slab naša dva izvjestitelja trebaju zbilja jasno nositi e, stajalište Europskog parlamenta. Mi smo jasno rekli da nećemo završiti pregovore o vlastitim sredstvima i vfo ako nemamo i jasan prijedlog i jasan stav o vladavini prava. Što se tiče ucjena, Poljaci i Mađari nam kažu da neće pokrenuti proces ratifikacije dok ne budu znali kakva je točna situacija, koje su obveze. Dakle, nećemo pokrenuti proces ratifikacije bez jasnih odredbi o vladavini prava, a drugi kažu da neće pokrenuti proces ratifikacije dok ne znaju kakvo je stajalište VFO-a. Dakle, stajalište parlamenta je jasno mm, vlastita sredstva se trebaju pokrenuti što prije moguće već 2021. godine. Ako imamo blokažu u procesu ratifikacije i ako imamo isto kašnjenje plana oporavka, to nije odgovornost Europskog parlamenta nego vijeća. Oni moraju interno riješiti svoje e, razmirice. Znači, mi e, želimo ambiciozni e, ambicizni VFO, e, vlastita sredstva kojima ćemo moći vratiti dug u okviru plana za oporavak. Želimo plan za oporavak odmah i nije na strani parlamenta da kasni. Hvala. A sad gospodin Andersen, izvolite. Da, ja bih nešto rekao vezano uz e, horizontalne teme, rodne teme, klima i bioraznolikost. Prvo, na nekim elementima smo postigli napredak i imamo neke konkretnije Mm, prijedloge što se tiče klimatskih pitanja. Tu imamo znači djelovanje koje onda mora popuniti prazninu sljedećih godina. Mi se i dalje borimo za to što želimo. Ne želimo da klimatska kriza nestane iz radara zbog covid -a kako bismo imali e, mogućnost e, da provedemo i sljedeće korake sljedećih godina u okviru obaveza što se tiče Pariškog sporazuma i tako dalje. Isto tako u međuinstitucijski e, sporazum moramo imati isto tako i ta e, to načelo bez e, štetnog djelovanja koje u svakom slučaju mora biti tamo. Mi se isto tako još uvijek e, borimo za cilj od 10% trošenja sredstava za bioraznolikost. Moramo e, se usredotočiti na ulaganja za bioraznolikost, a ne samo za klimu. Vijeće u tom smislu radi pomake, no E, mi smo rekli da je to zbilja ključna borba i ključna stvar za parlament. Vidjet ćemo kako će to napredovati. A isto tako imamo i nedostatak jasnih ciljeva što se tiče e, potrošnje na području borbe protiv klimatskih e, promjena ako imamo u okviru vfo i Next Generation ne zapravo nedostatni postotak i onda ćemo u tom smislu e, krenuti dosta visoko što se tiče plana za oporavak i nakon toga ćemo e, možda svjedočiti smanjenju ovih ciljeva što se tiče klime. U tom smislu želimo osigurati da klimatski ciljevi ne budu tretirani na isti način. A kad govorimo o rodnim pitanjima, imamo neke jasne i snažne formulacije oko kojih je postignut sporazum, ali trebamo isto tako i to provesti u djelo 90-ih još e, godina je e, vijeće obvezalo da će staviti u prvi plan to, tu snažnu formulaciju, ali ništa se zapravo nije dogodilo. Jako je važno da imamo konkretne korake što se tiče pitanja rodne jednakosti. I na kraju, e, vezano uz pregovore općenito, ja smatram da je vijeće, Europsko vijeće jako važno oni e, raspravljaju vezano uz VFO s formalne strane. E, kolege su to rekle, no isto tako politički si moramo postaviti pitanje koliko oni e, ozbiljno uzimaju naše prijedloge. To nije samo administrativno pitanje. Njemačko predsjedništvo je napravilo mnogo to mnogo toga i u tom smislu moramo vidjeti njihovo političko uključenje. To su politička pitanja. Nadam se da će predsjednik Sassoli poslati snažnu poruku danas i da ćemo biti svjedoci sljedećih dana nekih pomaka. Hvala, hvala Rasmus. A sada pređemo, e, prelazimo na izvjestitelje u Sijeni. Molim vas da se držite vašeg dodijeljenog vremena. Prvo, gospodin Zile, ECR, izvolite. Dobar dan, kolege. Vrlo kratko. Zahvaljujem na svim ovim informacijama koje smo čuli. Ja ću to uzeti na znanje i prijeneti, prenijeti relevantnim osobama Možemo reći da kad govorimo o pomacima, onda su neki pomaci napravljeni, a isto tako kad govorimo o porezno obvezujućim odredbama u okviru međuinstitucionalnog e, ugovora da tu možemo postići neke, neke dogovore i neki sporazum. Jako je važno da se e, stvari e, pomaknu što se tiče vlastitih sredstava, no ne očekujem da će parlament ići u suprotnom smjeru od vijeća. Kad govorimo o ovom, e, ovoj odredbi pravno obvezujućih, pravno obvezujućoj. Kad govorimo o komisiji koja može na tržištima posuđivati novac, mislim da je to dobra borba. Mi moramo shvatiti da nakon današnjeg i sutrašnjeg vijeća i nekoliko tjedana dodatnih e, pregovora da moramo se pomaknuti s mjesta jer vrijeme nam izmiče. građanima nije važno koja institucija je odgovorna za kašnjenje. E, ono što će oni vidjeti da se Europska unija u cijelosti ne može dogovoriti oko jako važnih tema. Hvala, gospodin Papadimulis, izvolite. Hvala. Najveća poteškoća leži u tome da vijeće nakon sedam krugova pregovora nije napravilo nikakve ključne pomake i korake prema parlamentu. Oni i dalje optužuju Europski parlament, koriste lažne fake vijesti i govore da je Europski parlament odgovoran za nepostizanje sporazuma. Parlament već napravio puno koraka prema postizanju kompromisa. Mi smo išli u njihovom smjeru, ali ne oni u našem. Jako je važno da imamo nove izvore sredstava za financiranje ovih 15 prioritetnih programa. Mi smo imali 200 milijuna inicijalne e, zahtjeve koji su smanjeni na 40. U tom smislu e, vijeće mora napraviti korake prema nama. Veleposlanik koji E, predstavlja njemačko predsjedništvo je rekao da nema nikakav mandat za pregovore. Nadamo se da će na ovom sastanku, današnjem sastanku Europskog vijeća, predsjednik Sassoli zbilja jasno postaviti to pitanje. Jako je važno da budemo ujedinjeni. Vezano uz ove zahtjeve o otplaćivanju duga i kamate iz plana za oporavak. To mora biti izvan gornjih granica. I na kraju, ako komisija želi biti pošteni broker, onda se ne smije udružiti sa vijećom Komisija ne smije biti sad ona koja provodi želje vijeća u stvarnost, nego zbilja moraju biti pravi pregovorač. Hvala. Hvala u istinu. A sada gospođa Laport, izvjestiteljica u sjeni za vlastita sredstva. Izvolite, gospođo Laport. Gospođo Laport, čujete li me? Oprostite. Dragi kolege, ja bih vam željela reći da zamjenjujem gospodina Zanija i ja ću se baviti svim trima temama, VFO-om i vlastitim sredstvima. Mi smatramo da što se tiče zahtjeva parlamenta da su oni pre ambiciozni i e, mnogi očekuju, države članice očekuju subvencije iz plana oporavka i u tom smislu bismo trebali isto tako ići u smjeru vijeća koji nudi povećanje od 10 milijardi okvinu plana oporavka. Što se tiče revizije na pola puta, tu imamo isto mogućnost da postignemo spor e, kompromis. A kad govorimo E, prioritetne, e, e, o prioritetnim programima, onda bismo ih trebali smanjiti na 8 umjesto 15. Mi isto tako vidimo da što se tiče sljedećeg VFO-a, on je dosta slab, on se osniva s jedne strane na vladavini prava, s druge strane na planu oporavka koji bi bio financiran i vlastitih sredstava postoji isto tako i razmimoilaženje vezano uz taj mehanizam između vijeća i parlamenta, a mi e, sada e, vidimo da isto tako Poljska je spremna napraviti neke e, ustupke, no jako ih zabrinjuje ta povezanost između davanja sredstava i odredbi što se tiče vladavine prava. Uistinu moramo biti jako oprezni što se tiče toga. konsekvenca tog mehanizma bi bila isto tako i blokaža određenih država članica i to bi dovelo i u pitanje provođenje sljedećeg VFO-a. Mi smatramo da pregovori su time još i jače oslabljeni, a to nije bilo potrebno. E, ni u kojem slučaju nemamo jednoklasnost budući da neke države članice smatraju da su neke stvari u nadležnosti država članica. Kad govorimo o oporezivanju vlastitih sredstava, onda mnogi smatraju da je to u nadležnosti država članica. Mi smatramo da je vijeće dalo razumni prijedlog i da u tom smislu moramo isto tako ići njima u susret da je vrijeme došlo da prihvatimo određene e, i solucije i ustupke. Gospodin Kormo iz Izvolite. Dobar dan. Biti ću kratak. Hvala na obavljenom poslu u okviru ovih pregovora. Stvari su jako teške i duge i komplicirane. Kad govorimo o vlastitim sredstvima, to je tema na kojoj ja radim. Tu imamo isto tako i to pitanje kalendara vremenskog okvira. Mislim da u tom smislu moramo biti E, zahtjevni i dalje i želimo da vlastita sredstva budu uključena u taj vremenski plan do 2024. godine. Znači da to ne ide on kraj toga. Drugo, želio bih reći da sada želimo to da komisija ne bude samo nekakva promatračica ili svjedokinja ono što se događa vezano uz naše pregovore sa vijećem. Mogu reći da komisija uopće ne podržava parlament i to me jako dira. Mislim da im to moramo jasno pokazati, tražiti da oni isto tako djeluju kako bismo zbilja imali E, e, jasan diskurs e, predsjednice komisije. Ne smijemo sad pustiti da se parlament sam bori, nego moramo imati isto tako i tu jasnu aksu funkcioniranja parlamenta i komisije. Hvala, gospodin Đonča. Izvolite. Hvala. Dobar dan svima. ECR isto tako želi postići brzi sporazum, no izgleda da to je dosta teško. Radi se o sporazumu koji treba biti dobar za sve europske građane, posebno oni koji su u krizi. Kroz razne programe, programa Obzor 2020. godine ili Invest EU, to su jako važni programi i mi bismo željeli e, moći nastaviti naš posao i reagirati što je prije moguće. Kad govorimo o novim vlastitim sredstvima, ECR neće biti protiv usvajanja novog plana rada. Ako vijeće želi da se stvari pomaknu, e, onda zbilja oni trebaju postići e, ići korak prema nama, ali mi se moramo s njima dogovoriti, budući da vrijeme u svakom slučaju nam izmiče. Nekoliko država članica, kad govorimo o vladavini prava, čak riskira da ne dobije novce e, ako se primijeni ovaj mehanizam i povezanost sa odredbama uz vladavinu prava. Poljska je tijekom e, drugog svjetskog rata komunizma bila u potpunosti uništena. Oni imaju potpuno drugačiji energetski sustav u odnosu na Francusku i nama treba puno više kako bismo dostigli određene ciljeve. Isto tako to vrijedi za vladavinu prava sva ta pitanja, vladavina prava i tako dalje. Ne bismo na tome trebali toliko inzistirati. Ja u svakom slučaju cijenim sve članove Europskog parlamenta, Francuske i tako dalje. I ponekad e, vidimo da i u drugim zemljama se vladavina e, prava ne poštuje. Zbog toga ne bismo sad u prvi plan trebali stavljati samo ono što se događa u Poljskoj ili Mađarskoj, nego isto tako gledati i drugdje što obično ne radimo. Ne smijemo sada e, penalizirati građane tih zemalja, a u nekim drugim zemljama onda zapravo e, favorizirati njihove građane budući da on države kao takve Njemačka ili Francuska nisu penalizirane određenim e, odredbama. Da, jako e, važni su svi igrači, ali moramo u svakom slučaju imati na umu da nam je e, sporazum potreban. Hvala lijepa, gospodin Kolakoši. Poštovani predsjedniče i poštovani kolege. Mi se sada nalazimo na najvećoj raskrsnici u povijesti Europske unije. Odlučujemo hoćemo li zadužiti sve države članice, a samim time i sve građane Europske unije ili ćemo se odlučiti ipak za vlastita sredstva. Vlastita sredstva su nešto što se može na brzinu uvesti, ali i na brzinu ukinuti. Dugogodišnja zaduženja kod privatnih osoba, privatnih banaka izložit će nas nečemu što možda nećemo moći više riješiti u jednom trenutku i takva situacija i taj put bi mogao dovesti do izlazaka pojedinih država koje neće više htjeti financirati neka buduća zaduženja za troškove koje smo potrošili u povijesti zato što to neće biti razvojni planovi nego će se raditi o naknadama štete i trenutnoj potrošnji. Moramo biti pametni, moramo se okrenuti povećanju vlastitih sredstava. Hvala. Thank you. Mr. Hvala lijepa, gospodin Moresan. Gospodine Murešan, molim vas da uključite mikrofon. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Dobro jutro, poštovane kolegice i kolege. Biću vrlo kratak. E, svi znamo da je Europsko e, vijeće u srpnju stalo u obranu 27 različitih pozicija država članica, a sada je na nama red da stanemo u obranu stajališta Europskog parlamenta. E, što se tiče jasnog jačanja programa i povećanja dodatnih sredstava, kada govorim o tome, smatram da mora biti potpuno jasno koji iznosi se pridodaju a to znači e, da e, nejasna obećanja da će se u određenom trenutku dodijeliti neka nova sredstva E, to ne znači da će e, to dovesti do poboljšanja novih programa i vlastitih sredstava. I stoga svaki e, prijedlog komisije što se tiče sankcija i fleksibilnosti nije u skladu sa našim pozicijama i neće dovesti do poboljšanja u onim regijama gdje dolazi do smanjenja sredstava. Jan Olbricht, naš izvjestitelj, je onaj koga podržavamo i on je rekao da je naša pozicija snažna. Upravo je. naša je pozicija onoliko snažna koliko je mi to učinimo. I stoga, poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, molim vas e, da ustrajete na stajalištu koje se tiče dodatnih sredstava. To je vrlo važno. E, otplata kamata za e, Next Generation EU iznimno je važna. To je vrlo važan instrument. On je izvan gornjih granica i troškovi za posebne instrumente također moraju biti izvan gornjih granica. E, ne možemo prihvatiti da vijeće uvodi Next Generation EU, a da pritom ne postoje dodatna sredstva i da na koncu opterećenje bude unutar europskog proračuna ni države članice ne bi trebale pristati na to. To treba biti izvan gornjih granica. Zaključno, što se tiče strategije, moramo biti jedinstveni. Trebamo biti svjesni toga da će e, Vijeće i komisija pokušati u nas unijeti podjele. E, vidjet ćemo u narednim danima koliko prijatelja imamo u Vijeću, svi među nama a posebno e, izvjestitelji, njih će nazivati i vijeće i komisija i govorit će e, svi drugi se slažu, jedino ste vi rigidni u svojim stajalištima, tražit će da budemo fleksibilni. To će se svima nama događati, a posebice izvjestitelju. Moramo i dalje biti jedinstveni i molim članove pregovaračkog tima da kontinuirano budu u vezi, u kontaktu, da ne daju pojedinačne ustupke vijeću ili predsjedništvu, jer jer oni će pokušati unijeti podjele. E, isto tako, e, govorit će o tome da nemamo vremena i iznosit će argumente povezane sa rokovima. E, međutim, postavlja se pitanje i je li dovršen postupak ratifikacije za vlastita sredstva nije. Dakle, uzrok kašnjenja od 2018. povezan je sa postupanjem vijeća. Mi smo svoje zadatke uvijek obavljali jako brzo i što se tiče instrumenta za otpornost, sve smo odradili na vrijeme, tako da oni ne mogu i ne smijemo im dopustiti da koriste taj argument e, nedostatka vremena predsjedavajući e, moli e, govornika da zaključi. U redu, hvala. E, ispričavam se što sam vas prekinuo, međutim nemamo više vremena. Molim vas da budete vrlo kratki. Na kraju dajem riječ gospođi Markeš. Merci, président. Je pense que maintenant Hvala, gospodine predsjedniče. Mislim da me možete čuti. Jedna stvar. Prvo, tranzicija. Što to znači? Postoji jasna proračunska razlika između prvog dijela proračunskog razdoblja sedam godina i drugog dijela a taj drugi dio je izuzetno važan za budućnost Europske unije, budući da VFO ustanovljuje i stvara okvir za budućnost Europske unije za buduće ambicije. U tom smislu smo jako zabrinuti kad moramo objašnjavati zašto gornje granice se moraju povećavati. Znači ovo pitanje tranzicije između prvog i drugog razdoblja je izuzetno važno. Znači i, e, E, nakon kraja Next Generation EU i perioda kada ga više nećemo imati. U tom smislu moramo vidjeti kako ćemo to sve skupa provesti u djelo, moramo provesti u djelo to tako kako bi da tranzicija bila provedena na lak način i e, u okviru proračuna EU-a. Da, ne smijemo sad stalno se prepucavati sa e, vijećem građani ne shvaćaju što se događa. U srpnju su shvatili da će biti e, odgovor na europskoj razini, a sada vidim, vide da pomoć ne dolazi do zemalja. U tom smislu moramo pojasniti i tražiti od vijeća da što prije riješimo ovaj, ovo pitanje mehanizma vladavine prava. Imali smo već e, puno e, trijaloga i već su programirana tri trijaloga do kraja mjeseca. Moramo ubrzati ritam i isto tako moramo otvoriti ovaj proces ratifikacije. Moramo napraviti sve napore u okviru razgovora s vijećem, posebno Europsko vijeće, kako bi jedan i drugi mehanizam bili odjeljeni. Hvala. Gospođa Valerij Aje. Vrlo kratko, molim vas. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja bih reagirala budući da što se tiče vladavine prava jedna kolega, eh, jedna kolegica me citirala, ne radi se o tome da li smo Francuzi, Estonci, Rumunji i tako dalje. To nije pitanje nacionalnosti, radi se o članku dva ugovora i sve države članice su to ratificirale. Radi se o temeljom načelu vladavine prave. Nećemo sad tu prokazivati jednu ili državu, no stvarnost je sljedeća. Ako ne reagiramo danas, onda će se ta stvar proširiti, onda ćemo imati isto tako nefunkcioniranje vladavine prave u nekim drugim državama. Znači, ne radi se sad o prokazivanju. Nemamo sad e, e, napade na neke države članice. Moramo se jasno boriti protiv svih napada koji dovode u pitanje vladavinu prava, napadi na institucije, napadi na sveučilište, na novinare i tako dalje. Uh, Hvala lijepa. Pozivam podpredsjednika Olivija Šastela da preuzme predsjedanje, budući da, kao što sam najavio, moramo otići na sastanak konferencije predsjednika. Zahvaljujem, vidimo se kasnije. Voilà, chers collègues, je vous propose de continuer. Dragi kolege, predlažem da krenemo dalje s radom našeg odbora i sad idemo na sedmu točku dnevnog reda vezano uz zgrade Europskog parlamenta strategija nakon 2019. godine. Treba vam reći da vrijeme nam izmiče i ostaje nam 45 minuta za ove preostale točke dnevnog reda. I molim vas da u tom smislu se pridržavate dodeljeno vam vremena. Sada ću dati riječ gospođi Linus iz glavne uprave INLO koja će nam kratko predstaviti referentni dosije. Možete li nam, molim vas, u okviru pet minuta reći otprilike što želite reći? Hvala. Uh, Hvala lijepa. Pokušat ću biti još i kraća od toga jer mislim da ovaj predmet e, u vašem dosjeu je relativno kompletan. E, kao prvo zahvaljujem na ovoj prilici koju ste vrlo brzo organizirali da vam se pridružim na sastanku. E, vidjeli ste da je predsjedništvo nedavno donijelo odluku o tome da se glavnom tajniku dodijeli mandat koji je potom prenio mandat na DG Inlo u parlamentu e, kako bismo krenuli s istraživanjem mogućnosti za kupovinu zgrada u Briselu. Vidjeli ste u ovom dosjeu sve informacije i dobili ste sažetak E, koji se tiče stanja stvari, a to je poneprije povezano s činjenicom da već krajem 90-ih, a potom dva puta kasnije je predsjedništvo to potvrdilo e, time što je usvojilo strategiju za nekretnine i e, parlament daje prednost kupovini nekretnina u odnosu na zakup, odnosno najam. E, to je stajalište koje naravno za sobom nosi određenu odgovornost, odgovornost vlasnika e, nad nekretninama, e, ali istodobno time smo do sada u proračunu uštedjeli milijarde eura od kraja 90. do danas u pogledu troškova najma. Zašto smo danas ovdje? E, riječ je o početnoj fazi aktivnosti na ovom području, a rapidno dolazi do promjene i e, pomaka na tržištu i zbog pandemije COVID-19 i e, kontaktirali su nas vlasnici dvaju nekretnina koji u ovom trenutku iznajmljuju uredske prostore parlamentu. Riječ je o zgradi Virc u parlamentu je kolokvijalno nazivaju zgradom banana. E, blizu je zgradi Spinelli, a postoji i pasarel, odnosno most koji povezuje e, te e, dvije zgrade. Osim toga, kontaktirao nas je i vlasnik zgrade Kohl, gdje su e, smještene određene službe parlamenta. Dakle, predsjedništvo nam je dalo mandat e, da dođemo pred ovaj e, odbor i zatražimo odobrenje mogućnosti da istražujemo mogućnosti na tržištu. Ne želimo time prejudicirati neke odluke, međutim naprosto želimo imati mogućnost pregovarati i krenuti u ovu proceduru i informirati tržište da smo zainteresirani za kupovinu novih nekretnina, a u ovoj situaciji razmotrili bismo i mogućnosti koje su povezane s trećom zgradom. E, ona se spominje u aneksu. A, riječ je o zgradi Trev 2. Danas e, su ondje smještene određene službe i obitelji flamanske e, vlade. Na taj bismo način e, riješili određene manjkavosti koje postoje i probleme. Naravno, sve su informacije ovdje navedene, a u sljedeće pregovore nastavno na ponude koje dobijemo. Pregovore će voditi DG Inlo, a sve će to naravno uvijek pratiti pravna služba Europskog parlamenta. E, nakon te faze mi ćemo naravno ponovno doći ovamo i izvijestiti vas o svemu. Hvala e, gospođo Linus, a sada gospođa Keller ima riječ ona izvjestiteljica za politiku nekretnina. Da, znači rano upozorenje za kupnju četiri zgrada to imate u ovoj bilješci i Europski parlament ili ih sada e, iznajmljuje ili su, se nalaze blizu Europskog parlamenta. To ulazi u strategiju EPA iz 2010. godine što se tiče e, kupnje. Znači prvo radi se o vircu, e, banani, kol i trev 2. Bilo bi dobro da to jasno stoji u bilješci koju smo dobili. Nekoliko pitanja, ja sam poslala e, to prije sastanka, ali nemam potpune odgovore. Dali ste mi neke e, e, cijene nekretnina u ovoj europskoj četvrti i u Briselu kako bismo mogli pripremiti formalnu odluku i to prilagoditi cijenima. Što se tiče strategije 2010. godine, tu se govori o tome da je dobro e, da se zgrade kupuju, budući da tržište isto tako je uzburkano zbog krize, zbog krize covid i tako dalje. Postavljamo si pitanje da li je dobro sada kupiti ili uzeti u obzir taj element kako bismo bili na neki način u poziciji snage i kupiti jeftinije. Možete li nam reći na koji način e, ćemo sve to skupa e, financirati? Znači, to je nešto što je dio isto tako nadležnosti našeg proračuna. E, što se tiče nekih zgrada, Virc, ono je, e, ta zgrada je zgrađena dosta brzo nakon izgradnje zgrade parlamenta i u tom smislu da li nam možete reći e, kako ćemo morati moći evaluirati cijenu, da li tu imamo onda i neke dodatne troškove što se tiče održavanja, kakva je sigurnost, kakva je jačina, ako možemo tako reći, konstrukcije i tako dalje. Možete li nam dati e, odgovor vezano uz to? I u tom smislu znači možemo isto tako imati na umu da ćemo odličiti odlučivati mjesec dana otprilike ovome. Hvala. A sada e, pitanje da li izvjestitelji u sjeni žele uzeti riječ. E, tko bi želio uzeti riječ? Izvolite. E? Um. Sasvim kratko. Simbolički trebamo završiti sve procedure. Hoćete li onda nakon što obavimo ovo što predlažete e, reći da je to to i da smo kupili e, sve nekretnine koje su nam potrebne. Osim toga, zanima me imamo li neke instrumente koji su nam na raspolaganju kako bismo vidjeli kakva je situacija na tržištu i koja je cijena, što bi nam onda omogućilo da donesemo odluku hoćemo li ići u kupovinu ili ćemo ostati pri najmu. Hvala. Madame Olmeyer. Madame Olmeyer. Merci bien, bonjour. Bonjour. Bonjour. <laughs> bonjour. Um, ich wollte die Kollegin... Gospođa Holmeier, Htjela sam nešto e, reći e, na ovu temu. Dakle, smatram da bi bilo dobro ako bismo doista i imali u vlasništvu e, zgrade koje stalno držimo u najmu, jer mislim da bi to doista imalo smisla. Ne bi bilo dobro da dobijemo neke nove vlasnike tih zgrada koje su u stalnom najmu, to bi dovelo do nekih dodatnih problema. E, zanimala bi me analiza e, što se tiče samog tehničkog stanja ovih zgrada i njihovog održavanja, posebno zgrade koje zovemo banana, e, kako bismo vidjeli isplatili se kupiti tu zgradu. Međutim, kupoprodajna cijena treba biti takva da treba uzeti u obzir i starost te zgrade. Zgrada Kol je nedavno sanirana, renovirana. Možemo li dobiti informaciju o tome e, što bi ondje još trebalo renovirati? E, djeluje dosta solidno, e, međutim nemamo nikakve podatke o statičkom, o stanju statike, o klimatizaciji, energetskom stanju zgrade i tako dalje. E, pozitivno je to da želimo e, dalje e, ići i poduzimati mjere u skladu sa našom strategijom za kupovinu nekretnina, time potvrđujemo neovisnost parlamenta to nije nešto što e, je u skladu sa ciljevima vijeća kao što znamo iz proteklih godina, ali u svakom slučaju smatram da bi bilo dobro e, logično zaokružiti naše portfelje. A ako bi to cjenovno bilo prihvatljivo, to bi doista bilo jedno pozitivno e, rješenje. Možda bi bilo dobro istražiti postoje li mogućnosti određenih ustupaka sa strane prodavatelja. Hvala. Hvala. Gospođo Linus, možete li nam u par riječi reći e, budući da sve ovo zahtjeva vrlo, vrlo detaljan odgovor koji ćete nam sigurno poslati napismeno. Hvala lijepa. E, Biću vrlo kratka. E, možda prvo da odgovorim na pitanja koje su postavile gospođa Keller i gospođa Holmajer. Kao prvo zahvaljujem na ovoj načelnoj potpori, ovoj strategiji DG Inlo i parlamenta kako bismo išli u smjeru kupovine nekretnina. E, što se tiče tehničkog stanja zgrada, e, željeli bismo odmah istaknuti istaknuti da u rukama imamo dva vrlo važna instrumenta. Prvo, e, prije nekih e, godinu dana i nekoliko mjeseci predsjedništvo je usvojilo novu politiku što se tiče integriranog upravljanja nekretninama, a to je e, politika održavanja. U sklopu toga uključili smo jedan tehnički instrument IPQA se zove. Riječ je o instrumentu za analizu tehničkih uloga ulaganja. I to je nešto što obuhvaća tehničke aspekte svih zgrada. I na taj način Digi Inlo ima mogućnost uvida u e, tehničko stanje zgrada. Dakle, riječ je o projektu za snimanje stanja nekretnina. E, dakle, imamo mogućnost da steknemo uvid u tehničko stanje zgrada, jer e, starost zgrade e, ne mora biti identična tehničkom stanju zgrade jako mi je žao što, e, kao što je recimo spomenula gospođa Keller, e, spak zgrada je starija nego što je njezina stvarna starosta. Istodobno znamo da e, zgrada Virc ima mlađe, odnosno bolje tehničko stanje nego što je njezina stvarna starost s obzirom na godinu izgradnje. U svakom slučaju u ovom kontekstu koristit ćemo ove instrumente i neovisnu procjenu tehničkog stanja, a to će naravno imati utjecaja i odraziti se i na kupoprodajnu cijenu zgrade. E, što se tiče pitanja gospođe Keller, naravno ukoliko želimo ovdje brzo donijeti odluku i iskoristiti mogućnost kupiti nekretnine koje već koristimo. To bi onda bila ili zgrada Virce ili zgrada Kol. E, to bi se onda djelomično financiralo kroz takozvani ramasaž iz ove godine i tu postoji apsolutna transparentnost. E, to je zapravo jedan od razloga zašto smo danas ovdje. E, kao drugo, E, kad god kupujete nekretninu na tržištu morate postupati brzo, e, pregovori moraju teći brzo, e, tržište nekretnina brzo doživljava promjene i brzo se donose odluke čak i u vrijeme pandemije. Što se tiče dodatnog pitanja koje smo čuli, gdje ćemo stati, gdje je kraj ove strategije? Odgovor je E, da e, nakon ovoga neće postojati potreba da parlament kupuje nove zgrade. Ovime bismo riješili ta otvorena pitanja što se tiče vlasništva nad nekretninama. E, jedina dodatna nekretnina koju bismo razmatrali povrh zgrade Virc, a u kojoj su danas smješteni važni uredi zastupnika E, članovi jednog kluba, ondje su smješteni kao i tajništvo e, jednog kluba. Dakle, e, nije naš cilj kontinuirano raditi na proširenju i kontinuirano kupovati nove nekretnine. U svakom slučaju e, naš je pristup e, da što se ovih nekretnina tiče idemo u smjeru odluke o vlasništvu, a ne najmu. Ako ima nekih dodatnih pitanja, rado ću na njih odgovoriti putem e-maila ili u izravnom kontaktu s vama. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. A sada imate jednu minutu za zaključak, gospođo Keller. E, hvala lijepa, hvala gospođi Linus i hvala kolegama iz jesteljima u Sjeni na njihovim komentarima. Par komentara s moje strane. Gospođa Linus, mislim da treba potkrijepiti ono što stoji u bilješci, a to je da je prijedlog za e, zgradu Virc vrlo interesantan. Mislim da tu treba dati jednostavno činjenice kako bi se naša odluka potkrijepila dakle kvaliteta, cijena i tako dalje. Vi ste sada upravo i rekli da je Virc u vrlo dobrom stanju kao zgrada. Drugo, nažalost nismo imali mogućnost da se ranije s vama sastanemo, dakle kao izvjestiteljica izvjestitelji u sjeni, pa da više o tome međusobno govorimo. A isto tako, dragi kolege, da povežem to s prethodnom raspravom. E, moramo biti vrlo rigorozni. Ako je financijski učinkovito, ima smisla kupiti zgrade, ali u trenutku kada je svaki euro važan radi plana oporavka, radi e, programa Next Generation EU i VFO-a, moramo na vrlo transparentan način moći opravdati e, kupovinu nekretnina. Predlažem dakle da u tom duhu radimo u sljedećih nekoliko tjedana. Hvala lijepa gospođo Keller i ovdje završavamo s prvim dijelom koji govori o nekretninama. Hvala gospođo Linus. A drugo dio će se također baviti nekretninama vezana za e, zgradu u kojoj radi ombudsman. E, glavna tajnica ombudsmena e, je s nama danas ovdje. I sada ću joj dati riječ e, i molim vas da ne govorite dulje od pet minuta, gospođo. Hvala lijepa i hvala što ste nas pozvali da danas predstavimo projekt e, koji je određen 5. listopada i naravno ja ću vam e, i kasnije nakon ovog izlaganja stajati na raspolaganju da neke stvari odgovorim i napismeno. Da ću vam sada par e, riječi e, objašnjenja o tome zašto se mi moramo preseliti u Briselu, zašto su nam potrebni potreban nove lokal. Radi se o premještanju, o preseljenju koje neće imati nikakvog utjecaja na Strasburski ured ombudsmena. Naime, sve je počelo kada je Europski nadzorni ured za zaštitu podataka počeo zapošljavati više ljudi i jednostavno trebalo im je više prostora. A u zgradi u kojoj mi sada radimo u Briselu dijelimo je sa tijelom koji se bavi zaštitom podataka. Na temeljem sporazuma o uslugama iz 2006. godine e, tu su dakle ne samo naši uredi, već i medicinska služba, informatička služba i tako dalje. Europski parlament zaista je pokušao napraviti što je mogao da nam da prostorije u postojećim zgradama, međutim nije u tome uspio. Iz tog razloga Europski parlament je počeo e, istraživanje tržišta da vidi kako e, nam može dati e, više prostorija. Dobili smo deset odgovora na natječaj za iskazivanje interesa i temeljem toga mogli smo napraviti e, neke konkretne prijedloge, ali mi smo premaleni da bismo bili atraktivni na briselskom tržištu. E, tri e, smo ponude dobili gdje se zgrade predlažu koje nisu sasvim dovršene. A kada trebate zgrade dovršiti, odnosno opremiti. E, to nije jednostavno jer one moraju biti prije svega dovedene na sigurnosnu razinu koju zahtjeva Europski parlament. Nakon e, komparativne analize ponuda, ponuda e, sjena ulici Froasar broj 79 i tu smo zgradu izabrali. Sasvim nova zgrada blizu trga Šuman što je vrlo prikladno mjesto za naš rad. Tri kata e, sa e, različitim ulazima i liftovima i zapravo bi to trebala postati zgrada Europskog ombudsmena koju više ne bismo s drugima dijelili. Zgrada je energetski izrazito učinkovita i vrlo je e, dobro ekološki opremljena. I dakle, e, to su sve aspekti koji su jako važni za naše djelatnike. Mi bismo osim toga e, tu e, imali 740 kvadrata, što je više od sadašnjeg prostora. Dodatne kvadrati ne bi bili tu da nam da stavimo više e, ljudi, odnosno da naši ljudi imaju više mjesta u uredima, jer smo se odlučili za open space, već smo tu imali e, mogućnosti za rada više sigurnosnih službi, a osim toga imali bismo mogućnost organiziranja konferencija. Što sada ne možemo činiti jer imamo dvije dvorane za sastanke, ali one su malene i koriste ih stalno naši djelatnosti kako bi komunicirali između našeg ureda u Briselu i našeg ureda u Strasburu. Ta otvorena konfiguracija Open Space je vrlo prikladna i na taj način su svi zaposlenici e, prema njima se dakle, postupa na isti način. Međutim, mi smo jako svjesni situacije vezane za COVID-19 i moramo dobro razmotriti udaljenost na kojoj trebaju sjediti svi kolege. Pomno pratimo situaciju vezano s tim i e, spremni smo, bude li potrebno, načiniti strukturne promjene u tom smislu. Kako ombudsman, tako i parlament uložili su sve potrebne napore kako bi troškovi bili smanjeni na minimum. Upravo sam rekla da smo se odlučili za konfiguraciju tipa open space, dakle otvorenih ureda i mi dakle moduliramo prostor na taj način. Neću sada izlagati detaljno troškove, budući da su oni detaljno navedeni u popratnim materijalima, ali podsjećam vas da su proračunske vlasti usvojile e, prebacivanja proračuna za 2020. 2020. E, godine, dakle da su unaprijed isplatili parlament i vijeće 22. rujna, odnosno 9. listopada kada je vijeće odobrilo ovaj projekt kojima sada razgovaramo. Zaključno ću reći da je to drugi puta u manje od deset godina da se od nas traži da ispraznimo zgradu u kojoj smo bili. Dakle, e, mi ovog puta to nismo bili zatražili i naravno naši djelatnici e, nisu ti koji se posebno vole seliti. Mi jednostavno ono što sada pokušavamo učiniti je da pretvorimo tu potrebu da se preselimo, da dobijemo prikladnije urede. A prema našem ugovoru e, možemo e, imati mogućnost da nakon e, šest godina korištenja prvobitnih može se napraviti ugovor za 12 do 18 godina, što je, mislim, nešto čemu ću pribjeći jer mi želimo stabilnost. Dakle, po prvi puta e, zgrada ureda ombudsmena mogla bi e, biti nešto što je zaista načinjeno po našoj mjeri. Hvala lijepa. Gospođo Keller, izvolite. Hvala lijepa, dragi predsjedniče, dragi Olivije Šastel. Zahvaljujem glavnoj tajnici Europskog ombudsmena da je došla i izložila nam ovo. Dakle, projekt zgrade o tri kata u e, ulici Froasar 2300 e, kvadrata umjesto 2000 700 koje sada e, koje, su, e, koji sada koriste. Europski ombudsman ima sjedište u Strasburu, 80 djelatnika. Ranije to nisam uspjela nikako saznati, ali sada znam. 35 djelatnika u Strasburu, 45 u Briselu. E, Europol e, i druge organizacije imaju svega par djelatnika u Briselu, što je razumljivo. I dakle, ovdje je jedan transfer koji nije način na transparentan način. Dakle, 43 e, radna mjesta su e, prema dakle da su oni u Strasburu, dakle znači da sva radna mjesta nisu popunjena u Strasburu, a sada ljudi rade na daljinu. E, ne znam je li vam potrebna tako velika zgrada, dakle, e, razumijem da vi govorite da je sigurnost važna u ta tri kata, ali mi nije jasno zašto se niste pribjegli manjoj zgradi koja bi koštala manje. Što se tiče e, vijeća moram reći da ovaj dosje nije bilo lako proučavati jer smo nam je rad e, otežan, nikako se nije dobivalo sve podatke o tom dosjeu. Na kraju je vijeće tražilo da se da jedan dosje koji je popunjen išlo se na front loading, dakle na ranije plaćanje i drago mi je na kraju da se stvari mogu prikazati na transparentan način. Imam zapravo konkretno pitanje je li trebalo e, tako e, tako e, se opredijeliti za zgradu sa puno kvadrata koji nisu toliko nužni, a osim toga predložena je samo jedna zgrada. Hvala lijepa. Sada Monika, molim, vrlo kratko. Hvala lijepa. Biću vrlo kratka. Ova situacija je donekle slična sa situacijom u kojoj se nalazi parlament. E, mi imamo sjedište u Strasburu, a zapravo moramo imati E, na raspolaganju nekretnine u Briselu. Slično kao i EDPS, ombudsmane nema zadovoljavajuće prostore, a osim toga e, ne samo da nemaju e, zadovoljavajuće riješene uredske prostorije, nego ni konferencijske dvorane a trebaju imati odgovarajuće urede i odgovarajuće riješeno pitanje sigurnosti. I e, zato e, smatram da ne bi dobro, bilo dobro sada e, govoriti o ovom sporu Briselo ili Strasbourg E, mislim da bi bilo dobro pogledati kakva je kvaliteta te zgrade, e, do kojih bi dugoročno troškova došlo i da li udovoljava svim zahtjevima. Moj je dojam da to možda nije najjeftinija zgrada, ali e, čini mi se da je to daleko bolje rješenje od onoga koje je postojalo do sada i što se tiče smještaja zaposlenika. I mene bi naravno zanimali dodatni detalji ali ako pogledamo e, sadašnji kontekst, e, mogu reći da se apsolutno zalažem za ovu zgradu. Hvala. Pa Želi li se još tko javiti za riječ? Ne. Evo, ako želite, možete odgovoriti. Izvolite. Hvala lijepa. Eto, vrlo kratko. Jednostavno bih ponovila da mi nismo e, izabrali površinu. Naravno, u svojem natječaju je parlament morao dati jedan raspon, jer čovjek ne dobije baš izuzetno onu površinu koju traži. A tri ponude su imale e, zapravo vrlo slične površine. I nakon razmatranja o COVID-u i novom načinu rada, morali smo dakle shvatiti da je ovaj parlament veći i da će jedan dio neće biti u potpunosti iskorišten. I parlament nam je tu ponudio da on koristi jedan kat. To je ponuda koju vrlo ozbiljno razmatramo. Što se pak tiče kompleksnosti ovog dosijeja, moram samo reći da smo mi zaista detaljno odgovorili na sva pitanja koja nam je uputio ovaj ili onaj ogranak proračunskog eh, vlasti. Dakle, ono što se od nas tražilo na kraju jest da postupovno predstavimo formalno ovaj projekt za zgradu. I e, e, nadam se da nećemo e, morati dakle, se seliti, ali ćemo u svakom slučaju, u tom slučaju moći predstaviti jedan potpuni dosje. Hvala, gospođo Keller. Hvala gospođo glavna tajnice. Što se tiče transparentnosti i jednostavnosti, bilo bi nam drago da smo e, ga imali ranije jer smo čuli mnoge stvari koje su bile međusobno kontradiktorne. To bi nam bilo lakše da smo radili drugačije, ali ono čime se ovdje radili. Kolegica Holmajer govori o tome kako je e, blizina sa e, različitim europskim institucijama važna. Ne, ali moramo postaviti pitanje koja je uloga europskog ombudsmena. On mora biti blizak različitim državama članicama. Moramo li ovdje zaista govoriti o zadacima ombudsmena? E, koliko ja sada znam, jedna e, ekipa istražitelja je u Strasburu, e, dvije su u Briselu. Ali sav ovaj izbor ovisi dakle o tome kakva je ta organizacija, kako će se razvijati europske institucije. Dakle, to nije samo pitanje zgrada, to je i političko pitanje. Hvala gospođo Keller. Radna skupina e, na vijeću je 9. listopada, kažete, usvojilo jednoglasno ovaj projekt, a taj e, dosje će 28. listopada biti projekt o kojem ćemo mi glasati na našem sastanku odbora. Ovim zaključujemo dakle ovu točku dnevnog reda. Ostaje još jedna točka dnevnog reda. Za sad smo imali nemamo više problema sa uključivanjem koje smo, čini se, trebali imati u ovom času. Dakle, nemamo ga i sada ćemo moći e, dakle, se spojiti sa službom za vanjsko djelovanje i njihovom politikom nekretnina. E, to činimo svake godine, već smo tako raspravljali sa parlamentom i sa komisijom, a danas ćemo čuti od Evropske službe za vanjsko djelovanje kako dakle izgleda e, njihov, e, izgledaju njihove nekretnine. Oni imaju vrlo raznolike e, raznolike zgrade unutar i van Europske unije. Radi se kako o uredima, tako i o stanovima za djelatnike. I dakle, na ovu temu ću najprije dati riječ gospođi Adriani Vasquez Garido koja radi u službi za zgrade i sigurnost. Nadam se da vas možemo dobro čuti. Dobro se čujemo, da. Pozdravljam sve članove vašeg odbora i hvala što ste me pozvali da dođem i da sada možemo <clears throat> raspravljati o tome kakva je naša e, politika nekretnina. Oprostite na malom kašnjenju s predajem ovog e, izvještaja, ali e, sama ova kriza i činjenica da radimo od kuće je malo usporila rad. Ne znam da li želite da vam ukratko dam e, glavne crte ovog e, izvještaja. Biću kratka kako bismo imali vremena za pitanja. Nastavit ću na engleskom, budući da je ovo izvješće bilo na engleskom jeziku. Gospođo Garido, molim vas da još jednom pritisnete dugme Speak. gospođa Garido. Na dnu stranice, znači imate ovaj gumb speak. Da, oprostite. Oprostite. Nisam e, upoznata sa ovom aplikacijom pa sam napravila pogrešku. Da, kao što je predsjednik rekao, najveća razlika u okviru EAS-a što se tiče politika za zgrade je u tome da naš interes kad govorimo o količini nekretnina je izvan Europske unije. Kad govorimo o stožeru, o sjedištu, trebamo reći i istaknuti dvije stvari. Prvo, 2019. godine smo napustili jednu zgradu od tri koja smo imali na Kortenbergu. U drugom mjesecu 2019. godine smo se već uselili u Belijar 100 i malo kasnije te godine smo onda napustili i zgradu Kortenberg. A razlog tome je bilo i to da smo pokrenuli i isto tako potragu za dodatnim službama. Imamo isto tako i potpisivanje novog ugovora za urede e, službe za vanjsko djelovanje. Zgrada se zove Belmont i Time se želi, znači, napustiti u toku 2021. godine Belijar 100 i nadomjestiti većom zgradom. Imamo u tom smislu povećanje isto tako i ljudskih resursa naše službe koja se povećava tri konsekutivne godine. U tom smislu nemamo dovoljno prostora na raspolaganju za zaposlenike. A sad nešto o delegacijama. Ključno u tome je da prvo što se tiče razlike između zgrada u najmu i u vlasništvu smo vrlo mladi igrači što se tiče prisutnosti u inozemstvu i to u odnosu na države članice. Samo 20% zgrada izvan Europske unije su u posjedu, su vlasništvo Europske unije. Postoji e, želja u okviru politike da se poveća taj udio ili da se više ulaže u nekretnine. Kad govorimo o dugoročnom upravljanju e, e, dobrima Europske unije, onda je u tom smislu bolje ulagati u nekretnine nego imati zgrade u najmu. Još jedna promjena u politici je prisutna. Radi se o povećanju takozvanih kolokacija. Radi se o tome da dio naših prostorija dijelimo sa europskim partnerima, državama članicama ili drugim europskim agencijama koje su prisutne u inozemstvu. Znači, imamo tu podjelu zgrada u inozemstvu, naš, zgrada naših delegacija i udio je otprilike 7%. To je već dobro ustanovljena politika koja vodi i većoj učinkovitosti korištenja prostora te upravljanja resursima. A isto tako i to doprinosi općenito e, vidljivosti Europske unije kao cjeline u trećim zemljama. Ako želite dobiti neke dodatne brojke, mogu vam ih kasnije reći, a sada rezidencije. Nekoliko riječi o tome. Situacija je otprilike ista kao i za zgrade. Delegacija otprilike 20% je e, u našem posjedu. Trend je vezan uz nove kriterije. Novi kriteriji su uvedeni prije nekoliko godina i time tu smo imali ograničavanje veličine prostora rezidencije. Tu se govori o tome da se mora pozornost pridavati drugim pitanjima kao vidljivosti i stabilnosti. I možemo reći da to se polako odražava i u brojkama. Možemo reći da i dalje imamo dosta veliku promjenu što se tiče zgrada rezidencija, no imamo i tu politiku da tražimo nekretnine koje Europska unija onda može imati na raspolaganju za veleposlanike e, na čelu delegacije. I to je nešto što je izuzetno važno za nas. Nismo imali nekih velikih promjena 2019. godine što se tiče kriterija za izbor zgrada. Možda nešto što treba podcrtati je stavljanje jačeg naglaska na ovaj okolišni kriterij, isto tako i na kriterij pristupačnosti zgrada. U tom smislu bih željela reći sljedeće. Kad, na primjer, pogledate sve nekretnine, nekretnine u cijelosti i tu imamo dva e, kriterija za analizu. Možemo reći da nismo još uvijek potpuno zadovoljni time kako provodimo ta dva kriterija u dijelo. Kako bismo povećali učinkovitost, e, moramo e, u tom smislu imati na umu da e, evo samo kad promijenimo zgradu onda možemo te kriterije uzeti u obzir. Molim vas gospođo ako možete e, polako završiti da uistinu znači evo to su e, važne stvari koje sam vam željela prenijeti. Drago mi je što mogu ovim zaključiti i naravno otvoren sam za vaša pitanja. Hvala gospođo. Gospođo Keller, izvolite. Hvala gospođi Vasquez Garido na ovoj prezentaciji. No željela bih vam reći sljedeće. Možemo reći da mi dosta sad tu smo patili i ja i izvjestitelji u sjeni, budući da smo jučer jako kasno dobili odgovore na upitnik. Teško je u takvim uvjetima raditi e, na ovom dosjeu. Budući da imamo tu pitanje upravljanja zgradama i ono što je važno da imamo perspektivu kako bismo mogli i dati svoje mišljenje i odobriti neke stvari u budućnosti. A za službu za vanjsko djelovanje to e, dosta složeno pitanje budući da imamo zbilja različite lokalizacije što se tiče nekretnina. Jako bi bilo dobro da imamo e, i glatkiju i e, komunikaciju koja se pridržava možda malo više rokova. Moramo imati na umu to, iako znamo da ste vi u teškoj situaciji. Što se tiče ovih pitanja, ste, odgovor ste poslali e, pisanim putem, postavlja se pitanje da li ovaj e, sanitarna kriza koja mijenja isto tako način rada, da, da li će to utjecati isto tako i na nekretnine službe za vanjsko djelovanje. Što se tiče strategija, da li eh, tu imate znači eh, neke promjene? Tu to pitanje sam postavila prije godinu dana i ta strategija, evo postavljam pitanje sada, kada će ona biti spremna. Govorili ste isto tako i cilj zelenih inicijativa, to u svakom slučaju ide u smjeru i zelenog plana i smjernica e, parlamenta. Kako to provodite u dijelo kad se radi o postojećim zgradama? Naravno, to ni u kojem slučaju nije lagano. Hvala. Hvala, gospođo Keller. Imaju li drugi izvjestitelji u sjeni e, nešto reći? Ne, ne vidim da se itko javio za riječ. Samo E, trenutak da vidim da li je tomu uistinu tako. Dakle, nitko se nije javio za riječ. Gospođo Vasquez Garido, dajem vam ponovno riječ da nam odgovorite na ova pitanja. Hvala uistinu na ovim pitanjima, gospođo Keller. Ispričavam se jer nisam ni u kojem slučaju smatrala da sad ti ta pitanja su povezana sa otvorenom e, raspravom ovdje. U svakom slučaju ću e, dati dodatne informacije ako je to potrebno. Što se tiče utjecaj na površine, to je rasprava koja nije samo povezana s našom službom, ali naravno to je više odraženo našu službu nego, nego drugdje. U istinu, mi smo svjesni da ćemo imati e, dosta veliki e, utjecaj tog pitanja, pitanja površine. Što mi pretpostavljamo? Da. Neki pretpostavljaju da ako radimo na daljinu, da onda uredi nisu više popunjeni i da nisu potrebni. Ali, ipak, moramo imati na umu da 90% prostora u sjedištu su individualni uredi i znači svaki zaposlenik ima svoj individualni ured. U tim uvjetima nećemo imati nikakav utjecaj e, u slučaju da osoba radi na daljinu. E, nećemo moći sad oduzeti tom zaposleniku e, ured, budući da ako dođe u ured morat će imati gdje raditi. Ako želimo zaštedjeti na prostorijama i prostoru, onda moramo drugačije organizirati cijeli prostor i u tom smislu ovo pitanje otvorenog prostora, open space, je stavljen u prvi plan. 2019. godine to pitanje nije bilo toliko prisutno u ovom dokumentu, no 2020. će sigurno biti prisutno puno više. Govorili smo da radimo na novoj zgradi Management e, naše službe je e, donijelo odluku o novoj distribuciji i raspoređivanju prostora u našem sjedištu. To će se realizirati tijekom projekta kako bismo imali takozvani kolaborativni prostor, možete smanjiti e, prostor gdje individualni rad, ali ne možete smanjiti površinu budući da morate stvoriti različite, e, različita okružja za različite aktivnosti. Mi u svakom slučaju u ovom trenutku analiziramo i hoće li kakav će biti utjecaj i hoće li biti utjecaja na smanjenje prostora i površine. No, mislimo da možemo isto tako možda smanjiti troškove što se tiče samih mjesta rada. Mi smatramo da e, upravljanje će s time ipak biti e, usloženo budući da je fleksibilnost, povećana fleksibilnost potrebna. Znači sa individualnim uredima e, e, imamo znači e, jednu organizaciju prostora sa fleksibilnošću otvorenog prostora stvorit ćemo nove prostore i to će dovesti do smanjenja troškova u budućnosti. Mi naravno sada to analiziramo u okviru našeg projekta, a druga faza je zbilja osim novog prostora, e, isto tako analiziranje kako možemo redistribuirati i stvoriti novi raspored u okviru postojećih prostora. U tom smislu Imamo isto tako i neke kriterije i zahtjeve sigurnosti za određene službe u okviru naše službe za vanjsko djelovanje. U tom smislu kolaborativni prostori nije nešto što se mogu e, primijeniti. Dakle, mi u svakom slučaju analiziramo to pitanje i bit će nam drago podijeliti s vama rezultate naše analize. No, kad govorimo o glavnoj zgradi, prije nego što počnemo s novim rasporedom, moramo isto tako stvoriti i drugačiji način rada. U ovom trenutku nemamo manevarskog prostora za to. To je rasprava koja će se i dalje voditi. Mi ćemo ju voditi sa svim čimbenicima. Drugo pitanje što se tiče dugotrajne i dugoročne strategije – da. Vaše pitanje je staro godinu dana, ali pitanje je starije i od toga. Mogu reći da ulozi ostaju isti. Ne smijemo stvoriti sad nekakva očekivanja koja se mogu provesti u dijelo vezano uz to. Mi nećemo dugoročnu strategiju tako brzo proizvesti, ali ono što mi radimo je da e, slažemo elemente koje nam može omogućiti malo strateške planiranje duže od onog na godinu dana. Razlog tome je sljedeći. Decentralizirano upravljanje, govorimo o delegacijama prije svega. Upravljanje naših nekretnina u e, trećim državama je decentralizirano i kad govorimo o izboru zgrada, upravljanju i tako dalje, e, ugovor, ugovaranje, pregovaranje što se tiče samog e, ugovora o najmu, traženje zgrada i tako dalje, sve je to decentralizirano. Ono što mi u ovom trenutku moramo provesti je analiza i dobiti informacije o aktualnom stanju naših otprilike 150 zgrada u trećim zemljama i nakon toga napraviti e, reviziju i napraviti viziju toga što ćemo napraviti, renovirati, prodati e, i tako dalje. Za to je potrebno puno vremena. 2019. godine smo izgradili prvu e, prvi blok odgovora na ta pitanja. Znači, zakupili smo informacije što se tiče samog e, upravljanja zgradama i posebno e, ovaj aspekt održavanja. Puno informacija smo dobili, mi kompiliramo te informacije, budući da su informacije različite, različitih država i u ovom trenutku radimo sažetak kako bismo uspostavili dužu, ne dugu, ali dužu strategiju. A kako bismo zbilja proveli u dijelo isto tako i dugoročnu strategiju, zapravo uopće mogli ju e, uspostaviti, moramo napraviti isto tako i dubinsku analizu svih naših nekretnina. Kad govorimo o kriteriju izbora zgrada, to se primjenjuje samo kad govorimo o e, novim zgradama, znači zgrade, zgrade koje ili ćemo iznajmiti ili kupiti to znači ti kriteriji se tada e, provode. No, ono što nismo imali vremena je da vidimo kako se sada u ovom trenutku e, naše nekretnine nose sa tim novim obvezujućim i ambicioznim kriterijima. Mi provodimo sad u dijelo e, taj plan analize tih postojećih zgrada, dajemo im na neki način e, ocjene i u tom smislu se nadamo da ćemo identificirati zgrade koje zahtijevaju djelovanje. Znači, mijenjanje ili renovaciju zgrada. To je dugoročni projekt i ja ga sad e, ne obećavam da ćemo da zatržati 2021. godine, da ćemo izvijestiti vezano uz ovaj projekt. A sad zelene inicijative. Oprostite, gospođo, moram vas prekinuti. E, imamo tehničke kapacitete što se tiče rada na daljinu i u tom smislu naš sastanak je programiran do 11 sati. Zbog toga molim da zaključite u jednu minutu ako još imate nešto ključno za reći. Biti ću vrlo kratka. Znači, provodimo znači EMAS u okviru naše službe i to je nešto što je izuzetno važno. To provodimo prvo u sjedištu. Kad se to e, završi, onda prelazimo na delegacije. Evo, ovim ću i zaključiti. Hvala lijepa. Gospođo Vaske Zgarido, hvala još jednom na ovim objašnjenjima. I zaključit ću ovaj sastanak. 11 je sati i moramo prekinuti naš sastanak. No, mi smo isto tako završili naš dnevni red. Hvala vam kolege na prisutnosti i vidimo se uskoro.